onda ćemo čuti izvjestitelja iz Sjene, dakle, za njihovo kratko, kratko izlaganje mišljenja. Evo, izvolite. Hvala lijepo. Prije nego što nešto kažem o Carinskoj uniji, dozvolite mi da kažem e, nešto o situaciji u Turskoj. Dakle, imamo 11 za još 11 e, zatočenih ljudi i 12 članova parlamenta je također zatvoreno. Nastavlja se dakle zadržavanje onih koji su već uhićeni. Dakle, mi smo odlučili zamrznuti pregovore sa Turskom upravo zbog ovih reperkusija, dakle, protiv eh, predstavnika, dakle, građanskih, eh, građanskog eh, Dakle, sektora imamo situaciju koja je jako teška i to narušava naš dijalog sa Ankarom. Zato će komisija zatražiti od vijeća službeni mandat da započne pregovore o modernizaciji Carinske unije. To definira naše trgovinske odnose sa e, Turskom. Carinska unija je nešto donosi korist za obje dakle strane. Turska je naš veliki trgovinski partner, a mi smo njihov šesti trgovinski partner. Nakon 21 godine trenutno Carinska unija je zastarjela i mora se poboljšati i proširiti njezino područje primjene. I ovaj odbor je podržavao ta načela unatrag dvije godine. Iako među nama postoje političke razlike, kada je u pitanju integracija Turske u EU, mislim da se svi slažemo da tu treba postojati neka vrsta suradnje. U Europskom parlamentu INTA želi utjecati na mandat na način da da svoje mišljenje prije nego što pregovori službeno započnu. AFET da je samo mišljenje o odboru na vla, o, izvješću na vlastitu inicijativu. Međutim, mišljenje je da ne bi bilo dobro ubrzati to izvješće u parlamentu, prvo zbog ovog osjetljivog konteksta. Vrlo, su, vrlo je važan, dakle, vremenski kontekst još uvijek eh, je na snazi, dakle, hitno stanje. I ono što naglašavamo u izvješću je sljedeće. Prvo, modernizacija carinske unije će e, dakle nastaviti držati Tursku e, gospodarski povezanom sa eu Drugo, geopolitički izazovi, dakle štete turskom stanovništvu i uvođenje dodatnih pravila u naše trgovinske odnose će biti važno i za tamošnje tvrtke, te će ulagačka klima biti nešto stabilnija i za naša ulaganja u tu zemlju. I treće, možda najvažnije, Priznajemo da bi, takva, da bi takvi pregovori mogli trajati više godina. Zato bi bilo važno, kada govorimo o trgovinskim odnosima, uključiti politička mjerila vezana uz temeljna prava, jednako kako smo učinili u sa svim svojim evo, nedavnim e, trgovinskim odnosima sa trećim zemljama. To bi bilo sve s moje strane i rado ću saslušati mišljenje izvjestitelja u sjeni. Hvala lijepo, Kati Piri. Evo, Renate Zomer ima riječ, izvolite. Hvala predsjedniče. Točno je, modernizacija Carinske unije je potrebna. Znamo da je stari, stara unija zastarjela i trebamo i dalje vezati, trgovinski vezati Tursku za, na Evropsku uniju. E, imamo usluge, e, poljoprivredne proizvode i tako dalje. Ta modernizacija je u obostranom interesu, ali imamo niz točaka koje ne smijemo ispustiti iz vida. Podsjećam na to da je komisija u svom godišnjem izvještaju e, naglasila da prošle godine nije došlo do napretka u Carinskoj uniji upravljanje e, e, carinskih kontingenata nije bilo u skladu sa sporazumom i dijelom se i čak i krše propisi carinsko pravo e, Turske mora biti usklađeno s onim Evropske unije mislim moramo imati na umu ono što je rekao predsjednik o dopustivosti e, onoga što ovdje razmatramo. E, znamo međutim da Turska mora mnogo toga nadoknaditi u toj carinskoj uniji, a najvažnije je, a to je e, i nadležnost ovog odbora, carinska unija se može, može funkcionirati ako Turska e, i provede sve protokole sporazuma. Modernizacija je daljnja poluga da utječemo na Tursku. Počećam na to da u posljednjoj e, rezoluciji od studenog prošle godine smo naglasili da da bi slabljenje Carinske unije moglo imati e, teške posljedice za Tursku. Na to treba podsjetiti. Hvala. Hvala lijepa kolegice. E, naravno, e, trebamo se pobrinuti da naši amandmani budu i prihvaćeni. Mi imamo upute INTE, a moramo s njima koegzistirati. Jeffrey ponovno ima riječ. Uh, Hvala vam. Ja se uvijek zalažem za pragmatične odnose sa Turskom. Cijelo vrijeme se moramo pitati kolikoj mjeri želimo ohrabriti Tursku da nam se približi ili je želimo možda udaljiti. Prijedlozi kolegice Piri su općenito dobri. Ona tu zauzela odgovarajuće stajalište. Imam nešto što želim međutim istaknuti. Naprimjer stavak 1 Iako, dakle, naš cilj može biti trgovinski povezat, povezati bolje Tursku sa EU-om, pitam se trebamo li to napisati. Mislim da bi to trebalo biti ipak malo subtilnije, možda izbaciti tu rečenicu. Slično, zadnja rečenica, dakle u stavku 1. Govorite o pozitivnoj reformi, da kada želite smanjiti političke tenzije s Ankarom, tu stavite točku nema smisla da se onda spominja ova loša situacija sa vladavinom prava i temeljnim slobodama u toj zemlji. Znam da to ljude brine, ali pitam se ima li smisla to ostaviti u ovom kontekstu. Slično u stavku 5. Sam siguran, ili dobro dobar ovaj vaš zaključak vezan uz carinsku uniju. Vjerujem da će Turska od toga imati koristi, ali sad hoće li to učiniti zemlju konkurentnijom, to je sasvim drugo odvojeno pitanje, vi ste to svejedno ovdje postavili. Također, navodite evropski model kao primjer za e, Tursku, ali kada je riječ o ekonomskom rastu, naročito ne model europodručja, teško da može biti onaj za koji želimo da drugi kopiraju. Dakle, to su evo moje primjedbe, Kati. Mislim da općenito možemo podržati tvoje mišljenje, ali evo ima ovih nekoliko stvari. Hvala lijepo, zastupnik Hadži Argu. Well, Dobro, jutro. Po meni ovo je pokušaj da se Turska zadrži u orbiti Evropske unije i to se može jasno shvatiti. Međutim, mi smo korjenjeni u prošlosti, jednako je sa našim dakle, postupanjem i po meni to ne funkcionira u današnjem kontekstu i neće funkcionirati u budućnosti. Moramo radikalno izmijeniti svoje stajalište prema Turskoj. Turska je zatvorila svoje luke za brodove sa Cipra. Nikad nije provela postojeću carinsku uniju u odnosu na Cipar. Mislim da svi mi moramo stati i za potrebe da se to provede u odnosu na sve zemlje članice u suprotnom ne možemo dakle modernizirati trenutnu carinsku uniju. Želim sada proširivati ovo pitanje, ali ekonomska pitanja su uvijek povezana s demokracijom. I ne smijemo zaboraviti ono što se trenutno događa u Turskoj. I ni u kom slučaju toj zemlji ne, prema toj zemlji ne smijemo putiti nikakvu prijateljsku gestu. Hvala. Ne, vidim druge izvjestitelje u sjeni koji žele nešto dodati. Te nastavljamo sa drugim zastupnicima. Naš potpredsjednik ima riječ. Sa stajališta vanjskih e, poslova, da treba pogledati, sagledati ukupnu situaciju. Turka je zemlja kandidatima poseban odnos e, sa Europskom unijom, dakle tu je i NATO. Mislim da biste mogli biti malo konkretni u svojim prijedlozima kada govorite o ovim političkim mjerilima za ljudska prava i temeljne slobode. Mnogo toga u Turskoj ide u krivom pravcu kada je riječ o ljudskim pravima, dakle dobro upravljanje neovisno pravosuđe i tako dalje. Zato mislim da bi bilo dobro da ne šaljemo dakle poruke ovoj zemlji da nećemo uzeti u obzir stanje stvari u zemlji, a drugo s druge strane im se nešto daje. I mislim da bi to trebalo biti naše stajalište, dok bi recimo odbor INTA mogao tu reći nešto više riječi o koristi bolje trgovinske razmjene. Zastupnik Ali iz Aldea. Hvala. Prije svega hvala kolegici Piri na ovom izvješću što spominje dakle ovo produbljivanje odnosa koje bi bilo na obostranu korist. Dakle, pozdravit ćemo ove pozitivan razvoj situacije kada je riječ o trgovinskim odnosima između Europske unije i Turske, međutim sada imamo velikih problema sa posljedicama ekonomske krize. Ovo je gdje govorimo o petom najvećem trgovinskom partneru Europske unije. I zato je ova carinska unija važna, te naša želja dakle, da se poboljša njezino funkcioniranje. Zato je pozdravljamo produbljivanje Carinske unije koje će donijeti koristi našim bilateralnim odnosima. Nju valja uključiti u sve odnose koji se tiču međunarodnih trgovinskih sporazuma gdje je Europska unija partner. Kada je riječ o javnim uslugama, javnoj nabavi i poljoprivrednosti, privredi, to su teme koje se često raspravljaju na našim bilateralnim susretima i treba biti uzete u obzir u ovim odredbama. Modernizacija carinske unije će biti korak naprijed i za EU i za Tursku, bez obzira na trenutne izazove. Naš dijalog na visokoj razini se treba u svakom slučaju nastaviti. Hvala. Zastupnik Zole. Hvala. U ime zelenih vas pozdravljam. Turska je strateški partner Evropske unije u brojnim aspektima. Ekonomska suradnja sa ovom zemljom je od strateške važnosti za Uniju. Istovremeno, intenzitet i složenost trgovine se povećala tijekom zadnjih godina i trenutna carinska unija, dakle u ovim normalnim okolnostima bi trebala biti poboljšana jer je zastarjela e, naročito zato što su trenutno zamrznuti pregovori i nema e, izgleda da će se oni obnoviti u kratkom roku. Međutim, pogoršanje situacije s vladavinom e, prava, situacija u zemlji potom situacija u Turskom Kurdistanu, te ovaj sporazum vezan uz izbjeglice, sve to nas zabrinjava i zato mislimo da sada nije dobar trenutak da se uključimo u razgovore kojima ćemo produbiti Carinsku uniju, e, naročito evo, u kontekstu kojem vidimo da Turska smanjuje slobode i smanjuje, dakle, narušava se vladavina prava i mislimo da sada nije vrijeme da se modernizira ova carinska unija. Hvala lijepo. Zastupnica Sakorafa, izvolite. Hvala lijepo. zahvaljujem kolegici Piri moguća modernizacija Carinske unije koja poris, postoji već više od 20 godina trebala bi uzeti u obzir specifičnosti e, tamošnje regije i to vam e, govorim zato što upravo sada dajemo svoje mišljenje na ovo izvješće i to upravo u trenutku u kojem e, Erdogan evo apsolutistički vlada u svojoj zemlji, vidimo kako se postupa prema izbjeglicama i čak optužuje za izdaju kurdske političke predstavnike. Dakle, on krši zračni prostor Europske unije i dovodi u pitanje status quo u regiji. Ja se slažem sa kolegicom, potrebna je e, modernizacija, odnosno poboljšanje carinske unije, naročito koliko se tu bude moglo, mogla staviti neka referenca vezana uz poštovanje ljudskih prava i temeljnih e, vrijednosti, međutim to treba biti e, nešto više od pukih riječi vidimo kako, kako se stvari događaju u drugim sporazumima sa trećim zemljama. Treba postojati jedan automatski sustav za rješavanje eventualnih sporova kako bismo se e, mogli e, boriti protiv povrede prava od strane Turske vezano uz provođenje Carinske unije, ali mislim da neće moći do nikakvog poboljšanja sporazuma ukoliko Turska ne bude poštovala, dakle, već postojeće sporazum, uključujući priznanje Cipra. Hvala. Maritje Šoshake ima riječ. Izvolite. Hvala. Evo ispričavam se što nisam ranije došla. Zahvalila bih e, kolegici na ovom nacrtu. Mislim da je on dobar. Važno je da se naglasi ovaj dvostruki pristup koji tražimo. Parlament je bio jako jasan kada je riječ o poštovanju vladavine prava i ljudskih prava u Turskoj. Zatražili smo zamrzavanje pregovora i usporedno, dakle, je tu pitanje modernizacije Carinske unije, to je na obostranu korist. Trenutno ovaj sporazum doista zastario. Ideja tog sporazuma je da će to biti korak ka pridruživanju te zemlje. Sada vidimo da se to ne predviđa u skoroj budućnosti od strane dionika. Dakle, za postoji potreba da se ovaj sporazum e, modernizira, ali on može biti prilika da se osiguramo da su vrijednosti gdje integralnim dijelom naših trgovinskih politika. Dosad smo bili uspješni, dakle, kada je riječ o ovoj ravnoteži između trgovine i vrijednosti. Zato se moramo osigurati da je taj aspekt uključen u nacrt. Međutim, moramo vidjeti kakve to, e, dakle, kako to mjerila želimo uspostaviti, dakle, i kontekst u kojem se sada ovo eh, raspravlja nije jednak eh, kao što je mm, jednak onom u prošlosti. Moramo vidjeti na koji način će se održavati pregovori, ali ne smo prekidati eh, odnose, dakle, i trgovinske odnose, naročito sa ovom zemljom. Hvala. Imamo još tri govornika. Gospodin Lopez Belde, i zastupnik se Evo, izvolite, gospodin Lopez. Gospodine predsjedavajući, ja ću biti kratak, ja isto dajem podršku ovaj prijedlog Katipiri, posebno zato što mislim da to je stav koji moramo imati s Turskom, no i istovremeno imajući na umu, a istovremeno imati na umu i signale koje smo vidjeli e, da se pojavljuju u zadnjih nekoliko mjeseci. Ovo je dobar način da idemo naprijed, a i da pošaljemo ozbiljne političke poruke vezano za ugrožavanje vladavine prava i e, kršenje ljudskih prava. Mislim da je već od 2010. E, radimo na ovom pitanju, ali isto tako, znači važno je raditi na ovom pitanju, ali isto vremeno voditi brigu i o zaštiti ljudskih prava. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala lijepa. Važno je očito analizirati odnos Europske unije i Turske ne u smislu članstva, nego u smislu produbljivanja Carinske unije. Mi to trebamo pozdraviti, ali političke promjene u Turskoj toliko su zabrinjavajuće da moramo i na to misliti i zato mislim da je teško reći. Ja, znam da ste vi ozbiljan političar, ali kad, pogledam zadnji odlomak, ljudska prava, osnovne slobode, oni su miljama daleko od toga. Parlament je praktički obespravljen. Ono što se realno događa daleko je od onoga što mi mislimo. A to mislim da je ozbiljan problem zadnji govornik, gospodin Deteus. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Stajalište da e, modernizacija Carinske unije sa Turskom će omogućiti Europskoj uniji da izvrši neke neku vrstu pritiska na Tursku. Mislim da ne vidi situaciju na pravi način. Vidimo da Turska ne, do sada nije poštivala sporazume u koje je prihvatila. Ona gleda samo svoj interes i ne pokušava izaći u susret Evropskoj uniji. Važno je da ne dopustimo ili da imamo na umu da Turci ne dopuštaju da plovila ili e, avioni iz Cipra ulaze u njihove luke, ne možemo dopustiti da se Carinska unija obnavlja na ovaj način. Usto, ako dademo poklon Turskoj, to ne znači da će se njihov stav popraviti ili postaće samo još provokativniji situacija će se pogoršati. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo na ovim završnim, e, sada završne primjedbe izvjestitelja. Gospođa Katipiri, želite nešto reći? Izvolite. Hvala svim kolegama na vrijednim inputima. Dopustite mi da počnem sa onim što je zadnje rekla Marika Šrike. Ovo je inicijativni i ono izvješće parlamenta. Znači, da li dajemo input ili ne, E, kao parlament input, svejedno će vijeće E, na bazi toga, mislim da će vijeće na bazi toga dati e, ovlaštenje komisiji da krene. Zato mislim da je važno da mi damo svoj input i da kažemo kako vidimo proces e, nakon zaključenja pregovora koji govora koji mogu trajati 3-4 godine. Onda će se opet taj sporazum koji bude postignut vratiti nama da ga mi odobrimo i onda ćemo vidjeti što o tome mislimo, a po tadašnjim, a onda ćemo vidjeti kakve su političke okolnosti i da li to možemo odobriti ili ne. Ali mislim da bi propustili priliku kad ne bismo iskoristili mogućnost da kažemo što mislimo. Što se tiče Cipra i Europska komisija i izvjestitelji, mislim da su jasno rekli da dok se bude završio, dovršio ovaj sporazum, on će se morati odnositi na svih 28 zemalja članica, uključujući Cipar. I zadnja primjedba onima kao i e, zamjeniku predsjednika odbora koji e, ukazuju na potrebu da se pazi na ljudska prava i osnovna prava. Ja mislim da je ovaj parlament bila jedina institucija gdje su ljudska prava i osnovna prava bila na vrhu naših, e, na, naših prioriteta kad se radi o pregovorima sa zemljom kandidatom Turskom. I mi s ovime ne napuštamo to stajalište, nego ćemo nastaviti na tome insistirati. No ako istovremeno ne govorimo o integraciji Turske, moramo biti realni. To je za nas važna zemlja i strateški partner što znači da moramo uspostaviti e, neku vrstu suradnje jer smo ekonomski e, povezani pa mislim da treba iskoristiti ovu priliku da uspostavimo više pravila jer to traže poslovne zajednice i u Turskoj jer su oni i u Turskoj je poslovna zajednica vrlo kritički raspoložena prema situaciji. Znači kad se radi o procesu pristupanja, ovaj parlament je i dalje vrlo kritičan kad gleda situaciju što, koja je trenutno prisutna u Turskoj i zato ste, sam ja počela e, spominjući naših 12 kolega iz Turskog parlamenta koji su trenutno u zatvoru. I hvala vam sada na onome što smo čuli i prelazimo na pregovore s drugim izvjestiteljima. Hvala. Kreti Piri kao izvjestiteljici. Možemo sada zaključiti našu raspravu. Dopustite da vas podsjetim da je krajnji rok za amandmane šest popodne 1. veljače srijeda. Jer ćemo u, dvadeset u, jutro 28. veljače imati to na dnevnom redu. I sad prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda, a to je javno saslušanje o Nord Streamu, znači Sjevernom toku 2 i njegovim političkim implikacijama. Dobili ste od program za to. Htio bih zaželiti dobrodošlicu svim sudionicima vezano za ovaj važno saslušanje koje govori o geopolitičkim utjecaju ovog e, projekta. To je, taj je projekt jako zanimljiv mnogima e, i mnogima prisutnim u ovom domu, a i našim zemljama članicama. Posljedice mogu biti su i ekonomske i odnose se i na okoliš, na geopolitičku situaciju i u plenarnoj e, vezan, a govorili smo o toj temi vezano za energetsku sigurnost i bez sumnje energetski projekti moraju biti usklađeni u potpunosti sa onim ciljevima koje je definirala Europska unija vezano za energetsku sigurnost energetska sigurnost je ključni dio i eksternih aktivnosti i tu su tu moramo eh, i na to moramo misliti i kad budemo analizirali ovaj projekt. Od početka ovog projekta Europska komisija je naglasila kroz govor gospodina Kanjete, Švečkovića i Junkera vezano za implementaciju projekta i Nord Stream 2 stvarno mogao bi promijeniti situaciju na plinskom tržištu Europske unije jer nam omogućuje dostupnost novih dobavljača određen broj e, dionika iz Europske unije izašao iz ovog projekta. Na primjer, Poljaci imaju e, značajne primjedbe i govore, tu se govori o situaciji sigurnosti vezano za energetiku, ali i sigurnosti naših istočnih partnera. Danas smo ovdje pozvali tri stručnjaka da nam prezentiraju svoje mišljenje o toj temi. Gospodin Ingres Gotau, profesor međunarodnih odnosa u, na sveučilištu u Londonu. On je isto tako je vezan za energetski projekt Hrvatskog univerziteta u Belfatskom centru i radi i na Europskom institutu u jednom od eh, koleđa. Zatim gospodin De Jong, strateški analist u Haškom centru za strateške studije Leiden univerziteta u Hagu. On se bavi, radi na univerzitetu Ludetu i ima diplomu iz eh, ekonomske geografije i sljedeći govornik, gospođa Loskot Strahota, istraživačica na Varšavskom centru za istočne studije, bavi se e, vanjskom sigurnosnom dimenzijom energetskog, e, energetske situacije, energetskog tržišta. Htio bih zaželiti dobrodošlicu svim trima stručnjacima. Dajem im riječ, a što se tiče vremena, Imamo plan da čujemo njihove prezentacije, da ih slušamo do pola dvanaest, a od pola dvanaest do dvanaest i petnaest imat ćemo vrijeme predviđeno za raspravu i najkasnije ćemo završiti naš rad u i trideset. Imamo znači gotovo 50 minuta za naše prezentacije. Svako od vas znači ima oko 15 minuta na raspolaganje. Tko bi htio početi? Je li to gospodin Goltal? Da, izvolite i još jednom e, dobrodošli na naš odbor za vanjske poslove. Hvala puno. Have expert sitting Imamo molbu da nam se stručnjak pridruži za ovim našim stolom. E, tu ćete imati puno bolji pogled, pregled. Gledat ćete samo prijateljska lica. Nitko neće buljiti u svoje iPade. A e, druga dva stručnjaka isto lijepo molim da nam se pridruže. Eto, imate riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Čast mi je biti pozvan na ovaj važan odbor i da vam se mogu obratiti. Jer je to inače mjesto koje vidim samo na televiziji. Velika mi je čast, pa vam zahvaljujem na tome. Mogu li zamoliti, mogu li pitati ko ovdje misli da je Nordstrom 2 loš loš posao, loš, loš, loš posao za Europu je taj projekt Nord Stream, Nord Stream 2. Tko među vama misli da je to iz ekonomskih razloga? A tko bi rekao da je to tome tako iz političkih razloga? Dobro, evo. Pa evo. Da vidimo da li to radi, funkcionira. No. Can someone help me? All right. So... Dakle, e, radi se o tome da odbor i njegovo mišljenje pokazuje što se radilo, što se vidjelo iz javne debate gospodin Joe Biden, bivši potpredsjednik, isto je tako ocijenio ovaj posao. Znači ne radi se tu samo o političkim razlozima. više razloga za osporavanje projekta. Nekako nam ova tehnika ne radi. Htio sam vam i ekonomske razloge predočiti ovdje. Oprostite na ovim smetama. Kao što je predsjedavajući rekao, govori se o činjenici da ovaj projekt smanjuje razinu energetske sigurnosti Europskoj uniji i koje će biti geopolitičke e, posljedice, a ima i puno rasprave o pravnoj zakonodavnoj strani svega i do neke mjere pitanje je da li se na to da li se na ovaj projekt primjenjuju europski zakoni i u kojoj mjeri uopće je taj projekt podložan europskim zakonima. Ja sam malo pogledao ekonomsku stranu cijelog ovog pitanja i pravne aspekte tog projekta i koji će biti utjecaj na moji će kolege govoriti o geopolitičkom utjecaju. Znam da znate nešto općenito o tom projektu. To je cjevovod koji će biti napravljen kao dodatni cjevovod već postojećem cjevovodu i tu će se omogućiti dotok e, veće količine plina u Europsku uniju i na njena tržišta, a e, Njemačka koja je najveći korisnik e, moći će na taj način doći do plina zajedno sa Poljskom i Baltičkim zemljama. Sjeverni tok omogućit će 110 milijuna kubičnih metara plina. E, tu su evropske kompanije kao dio tog e, konzorcija. Došlo je međutim do promjena jer su poljske vlasti spostavile veto na, na to zajedničko ulaganje. A sada Gazprom ide sam dalje, e, kani e, nagraditi projekt, vodi se e, postavljaju ako pratite ono što kaže Moskva. No, što on, što će taj projekt značiti za tržište plina? Da biste to razumjeli, možda bi bilo dobro pogledati što je Nordstrom 1 napravio, jer je to projekt koji je promijenio način na koji funkcionira plinsko tržište Europe. Ovdje sam vam prikazao tokove plina u Europi. Vidite da plin ide sa zapada na, sa zapada na istok pada, znači gore imate Ukrajinu, Istovremeno ova smeđa crta to je Nord Stream, znači sjeverni tok. Prema tome, sjeverni tok je stvarno smanjio tokove plina kroz Ukrajinu, što je zapravo i bila namjerima Gazproma, a to je ono što će, e, kako će djelovati i sjeverni tok broj 2 jer je cilj da se radi bez Ukrajine. Ali ima još jedna stvar koja se dogodila, koja je zanimljiva, jer u trenutku kad je plin preko sjevernog toga došao u kontinentalnu Europu, na Baltičko more Njemačke, bio je u, počeo je konkurirati plinu koji se dobivao iz Norveške i iz drugih ciljeva. I sve to dovelo je do još, još veće razine konkurencije na tržištu plina, što je navelo Eh, Europsku uniju da donese određeni broj eh, energetskih eh, zakonskih paketa. I znači došlo je do konkurencije između plina koji daje Gazprom sa drugim izvorima plina i zapravo je na taj način istisnut plin koji dolazi iz Ukrajine. Pa smo vidjeli ono što vidite i na, onom, na ovom grafu, vidimo da Češka, Slovačka, čak i Kruna do, uzima plin sa zapada, a ne s istoka. Jednostavno zato što je taj plin bio jeftiniji. Znači imali ste tu ironičnu situaciju gdje su e, ruske molekule koje dolaze sa zapada bile konkurente onome što dolazi iz istoka, iz Rusije, jer su bile jeftinije i to su onda kupovali potrošači i trgovci u srednjoj i istočnoj republiki, a još je to sve bilo olakšano fizičkom infrastrukturom koja je izgrađena da bi se povezala nacionalna tržišta plina i došlo je zapravo do visoke razine povećanja kapaciteta gdje je bilo povezano BCM milijarde kubičnih Eh, kubičnih, kubičnih metara plina su na taj način dolazila u Europu i ta integracija je zapravo omogućila povezivanje sa eh, plinovodima u zapadnoj Europi. I to je dovelo do pritiska u istočnoj Europi. To je moj kolega nazvao neočekivanim posljedicama. Posebno Gazprom, budući da je kroz sjeverni tok stabljevao jedan dio Europe, zapravo je konkurirao sam sebi u poslovanju na europskom području. Tu ima još jedan element koji treba spomenuti, a to je a ne samo da plin konkurira plina, imate, nego imate i tu samu mogućnost izbora gdje možete doći do, do, do jeftinijeg plina sa zapada što dovodi do pritiska i promjene cijena e, kad ruskog plina koji dolazi sa istoka a i ta se cijena konkurira, e, uspoređuje sa cijenom plina na njemačkoj granici koji isto dolazi e, do, iz Rusije. Također i zanimljivo je bilo da su cijene pale i počele se izjednačavati. U srednjoj i istočnoj Europi trgovci su iskoristili priliku jer su imali mogućnost da dođu do jeftinijeg plina sa zapada pa su ponovo ispregovarali ugovore koji su imali sa Rusijom i to je omogućilo izbor i omogućilo izbor i omogućilo koristi za potrošače. A sada pogledamo pravnu stranu imamo ovdje debelu knjigu koja se zove Energetski zakon Europske unije i to je ono o čemu se već dugo rasprava. Govori se o sjevernom e, toku, e, o ruskom plinu i o cijelom tržištu energetskom Europske unije. Pitanje je naime do koje mjere treba ovaj novi projekt biti, poštivati postojeće zakone. Jer imamo od 1990. određen broj paketa energetskih zakona, ali ako pratite rasprave, ideja je obično jer Gazprom i kod god je prisutan evropskom tržištu treba poštivati ruska pravila, eh, evropska pravila, a to se odnosi na Sjeverni tok 2. A to se međutim, zašto tome nije baš tako kad se radi o ovom, projektu, da stvari nisu, ja mislim da stvari nisu sasvim tako jednostavne. Sjeverni tok 2 je jedan offshore e, cjevovod, a on ne podlje, kao takav ne podliježe e, zakonima EU, nego unklosu, odnosno e, zakonu mora Ujedinjenih naroda. I znači to su aranžmani koji, tu su pitanja sigurnosti, održavanja, više sile i tako dalje. A to upravo je ono područje gdje mediteranske uvozne, eh, mediteranski cjevovodi koji dolaze iz Sjeverne Afrike nisu podložne režimu Europske unije, dok norveški plin je, jer Norveška ima takve sporazume sa Europskom unijom. Zato bih ja rekao da je ovaj slučaj dosta kompliciran. Teško će se moći podvesti E, sjeverni tok 2 pod režim Evropske unije. A tu se onda pojavljuje novo pitanje o kojoj vrsti cjevovoda govorimo, da li je to samo e, cjevovod koji povezuje, da li je, to je jednostavno cjevovod koji povezuje dva dijela Evropske unije, ali Rusija nije, da li je to upstream cjevovod koji samo vodi plin na tržište, u tom slučaju imate problem. Jer su takvi cjevovodi izuzeti od, poštivanja odredbi energetskih e, paketa. U tom slučaju treba vidjeti kakav je položaj Njemačke. No mislim da je teško e, moći utvrditi da je Sjeverni tok 2 projekt koja mora, koji mora poštivati zakone Europske unije sjeverni e, tok vodit će plin određenom broju ekonomskih zona, Njemačkoj, Danskoj, Finskoj, Švedskoj, ali po meni to bi još uvijek e, još uvijek moglo biti vrlo labav dokaz, odnosno nesiguran dokaz za obavezu poštivanja europskih zakona. Nema smisla imati cjevovoda, cjevovod koji će doći do Europe, a da ne možete taj plin staviti na tržište i Sjeveni tok 1 e, dolazi do Krajsvalda u Njemačkoj i onda dolazi, a taj plin dolazi na tržište oko kojih su se isto tako vodile rasprave kako danas stvari stoje imamo određena ograničenja imali smo nekoliko sporazuma 2016. u prosincu između komisije i Gazproma kako bi Gazprom mogao e, snabljevati 80% u skladu sa e, detaljima koji su dogovoreni sa operatorom e, cjevovoda, ali tu je bilo primjedbi odnosno od strane Poljske Stvar je u tome da se opal jednostavno ne koristi. I Sjeverni tok 1 se isto tako potpuno ne koristi upravo zbog toga. U međuvremenu Gazprom je e, osam e, godina gledao šta se događa sa tim e, opalom, a nakon toga neće i, sjeverni tok dva omogućit će da se sasvim na drugačiji način krene. Imaćete cjevovod koju koji vodi certificirani nezavisni operator u biti imat će, ako pročitate treći energetski paket i što se tamo kaže, moguće je da će taj cjevovod zapravo biti napravljen u skladu sa zakonima Europske unije. Međutim, niti zakoni nisu sasvim koherentni i tu imam puno mogućnosti interpretacije ali mislim da ima jedna stvar koja je opasna ako previše budemo e, se oslanjali na interpretacije zakona, a posebno ako primjenjujete zakon na način da zapravo slijedite političke, političke, tu, e, političke ciljeve. Naime, na tržištu kao što je energetsko trebate imati iste e, uvjete za sve. Ako pokušavate razlikovati dobre od loših e, energetskih izvora, morat ćete kao da govorite o automobilima reći gledajte ovo je dobar automobil, a ovo je loš automobil, a zakon ne služi tome, ne služi ispunjenju političkih ciljeva. I na taj način politizirala bi se sama ta uredba. I konačno da dođem do teme Ukrajine koja je važna u cijeloj ovoj raspravi. Puno se govorilo o dve milijarde prihoda koje bi Ukrajina izgubila ako se izgradi Sjeverni tok 2 i to je istina. Ja sam međutim uzeo u obzir sve ove popuste koje Ukrajina E, više nema. 2015. vidite ovdje brojke i e, popusti koje su bili omogućeni, ako to pomnožite sa količinom plina u 2015. koji je u Ukrajinu došao iz e, plina, doći ćete do koristi za potrošača od jedne milijarde dolara i to bi moglo nadoknaditi djelomično ove prihode koje su izgubili, međutim e, na taj način taj, te prihodi više ne ostvaruje vlada i njezin proračun, odnosno nego potrošači. Na taj način to je promjena e, koja je, koju je teško, koju je teško teško prihvatiti zemlja koja ima ovakve, teško, koja ima ovako tešku ekonomsku situaciju. Prema tome da zaključim, četiri bi stvari htio rekao. Prvo, Sjeverni tok 2 mogo bi sa ekonomskog e, stajališta možda ne bi bio toliko problematičan Ma međutim, time ne isključujemo politički utjecaj, ali ostvaraju se prednosti za potrošače, no preduvjet je e, tijelo koje će kontrolirati da imamo da postoji konkurencija i da postoji interkonektori i da imamo integrirano tržište. Isto tako važno je u ovom kontekstu da imamo selektivno i strateško, mislim da je loše imati selektivno ili strateško tumačenje propisa i to je, treba voditi raspravu, a nije nešto, to nije nešto što trebamo izbjeći. Međutim, ako iz sigurnosnih razloga pokušavamo odbaciti, odnosno ne želimo prihvatiti ruski, ruski plin, onda je zapravo e, sjeverni, e, sjeverni tok politička odluka i tu će trebati imati svoj utjecaj Europska komisija i to bi bilo sve od mene. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa gospodine Goltao na ovoj prvoj prezentaciji. Sljedeći stručnjak koji će nam se obratiti e, je gospodin Sibredar Jong iz Nizozemske. Hvala predsjedatelju. U prvom redu hvala lijepa što ste me pozvali da govorim u ovom odboru. E, tri stvari želim ovdje naglasiti. U prvom redu e, koliko e, sjeverni tok može biti smatran komercijalnim projektom. Imamo mnoge geopolitičke i sigurnosne konsideracije želim dati malo uh, širi pogled na geostratešku uh, situaciju. Uh, neću govoriti o ono što je Poljska rekla o konkurentnosti. S poslovne strane je značajno da želimo investirati u infrastrukturu cjevovoda fosilnih goriva, E, povećati e, trgovinu LNG-om, a s druge strane želimo također investirati u obnovive energije. E, također odluka od strane od tijela za konkurentnost Gazprom i neke druge kompanije žele graditi taj cjevovod zajedno e, kako e, stvari stoje sada, Gazprom će sam izgraditi e, taj cjevovod. Međutim, vlasništvo cjevovoda ne može biti monopol samo jedne kompanije prema europskim propisima prema tome to se ne poklapa sa ovom odredbom. Od kada je e, e, Gazprom sam ušao u projekt, e, jezik njemačke vlade u tom projektu se promijenio. Oni sada kažu da privatni projekt, što god to značilo, da je to privatno poduzeće i da ne treba dobiti političku podršku. E, njemački političari stalno lobiraju e, za e, Sjevernik tok 2. To rade neki. Dokaz toga je, smo vidjeli u, u Rigi gdje je Kristijan Schmidt, ministar poljoprivrede, rekao da je to privatni projekt na sjeveru. Mm, mm. Diskusije o, ulozi e, ruske vojske u Ukrajini su potpuno izdvojeni od e, ovog projekta. E, samo po sebi je to značajno jer je Gazprom u državnom vlasništvu neki njemački predstavnici su rekli da nakon 2019. E, će biti garantirana uloga ukrajinskog cjevovoda. Međutim, to nije sigurno. A sada nešto o geopolitičkim sigurnosnim e, konsideracijama. Fokusirat ću se na ulogu e, Švedske. Švedska nije sama po sebi jako zabrinuta za opširnu situaciju. Radi se e, o mekim i tvrdim sigurnosnim e, konsideracijama. E, švedski teritorij se koristi za cjevovod, što ima mnogo praktičnih i geostrateških implikacija. Ono što radi švedska vlada, ona gleda na Rusiju kao zemlju koja može ugroziti e, područje Baltičkog mora i druge zemlje i u vojnom smislu. Švedska nije članica NATO-a i zabrinuta je. E, to ilustrira činjenica da je švedski teritorij strateške, od strateške važnosti i za Ruse. To vidimo po e, sve većim obavijestima o špijunskim aktivnostima Rusije na švedskom tlu i o aktivnostima e, e, švedske vojske i dobrovoljaca na otoku Gotland. Sve, e, više slušamo o ruskim agentima koji poziraju kao turisti na Gotlandu i tamo postavljaju mnoga pitanja vojnom osoblju domovinska straža tamo ima sad e, sve veću ulogu. E, e, švedski zapovjednik snaga je sada odlučio da na Gotlandu bude stalno prisutna švedska vojska. Prošle godine Gotland je poslušao savjet da dade u leasing e, svoje luke. E, e, kaosham na jugu Švedske je rekao da su postojali slični planovi da sjeverni tok koristi luku na jugu Švedske. Jučer se vidjelo da su da vlada u Kolshomu kontaktirali vladu u Štokholmu, švedska vlada, e, ona je potvrdila svoju sigurnosnu zabrinutost. Ona e, to ostavlja e, odluku lokalnim vlastima. vidjet ćemo što će lokalne vlasti odlučiti. s obzirom na stratešku važnost obih, obiju lokacija, E, i na špijunske aktivnosti u tom dijelu Švedske. E, to su znakovi da će e, švedska vlada podignuti na višu razinu sigurnosne mjere u, na tom području. Moramo podcrtati da kada, na primjer, infrastruktura se gradi na nekom mjestu, E, recimo e, električni vodovi između Švedske i Litve. Ono što se dogodilo u to vrijeme, došlo je do obstrukcije od strane e, ruske baltičke flote koja je ometala izgradnju ovog, ovog ove mreže. ona se umješala u suverenitet Švedske a isto tako se miješa i u unutarnje poslove Litve, suverene države. Što se tiče e, komercijalne prirode e, Sjevernog toka 2, ako uzmete u obzir cijeli pravac e, te tog cjeveva na Kaliningrad tu ne igra ulogu. Tu se ne koristi luka Kaliningrada. Ako znate da su troškovi radne snage i cjevovoda toliko jeftinije u Kaliningrada, zašto u Kaliningradu zašto ići kroz Švedsku? Mm, mm, to je širi plan ruske vlade mm, u strateškom smislu Zašto e, ne graditi u Kaliningradu, ako je to komercijalni projekt? Idemo dalje. E, u Njemačku. Njemačka e, gleda na sjeverni tok kao nešto što će riješiti probleme opskrbe energentima. Nakon što je E, donijela odluku da primjeni takozvani energiverte plan. E, e, prema nekim zakonodavcima nepojmljivo je da bi Rusija koristila taj plinovod kao geostratiško oružje. Ali to ne znači da se to ne može i ne mora dogoditi mm, budući da Berlin igra vodeću ulogu u raznim e, politikama u Evropskoj uniji, e, biti će pokušaja od strane e, buduće njemačke vlade da pomogne Rusiji u uklanjanju sankcija i nastavak projekta Sjeverni tok. Mm, Njemačka je prisutna i u NATO snagama u Litvi. E, Njemačka će biti značajna pomoć Rusiji da ostvari ovaj projekt. Htio bih sada završiti e, raspravom o širim geostrateškim elementima koje su u igri. Pozicija srednje i istočne Europe. E, tu se ne slažem s ocjenama mog kolege. Ako pogledate pregovaračku poziciju tih zemlja, implementacija Sjeverno toka 2 e, će utjecati na a, sigurnost Ukrajine, Češke i Slovačke. E, ona će oslabiti. Ako ne gledate samo e, sjeverni tok, već uzmete i u obzir i, iz, e, i gradnju i turskog cjevovoda, to je zanimljivo. Ako po, pogledate taj plan, imate dva pravca. Prvi pravac će zamijeniti transbalkanski cjevovod koji ide kroz e, Ukrajinu, Moldovu i tako dalje, e, ne dodaje novi kapacitet. Turska je e, tržište plina koje raste, pa će cjevovod prema Turskoj imati veliko značenje. Zašto to Gazprom nije prije učinio? Zašto je projekt Južni tok zanemaren i napušten? a drugi pravac e, opet imamo mnogo kubika za Tursku 15,79 e, e, milijardi kubika. To bi dovelo do viška od 8 milijuna kubika i kamo bi onda išao taj plin? u jugoistočnu Europu E, u balkanske zemlje, u to područje. E, to samo po sebi nije jako zanimljivo za Gazprom. E, Njemačka mu je glavno tržište, a Italija je namjeravani cilj. Ako grade novi cjevovod kroz to područje koji će onda dijeliti kapacitet sa drugim pravcima, to nije vjerojatno e, s obzirom na to kako je Gazprom postupao sa prijašnjim projektima. Oni će ciljati na e, segment Italija, e, Grčka, ako se to proširi sa raznim cjevovodima, dati će to Gazpromu pravac prema Italiji koja je e, izuzeta od e, zahtjeva STP-a. Imamo i transjadranski e, cjevovod 10 milijuna kubika iz Azerbajdžana, a to se može povećati na 20 milijuna kubika. Možemo prvo doći do Italije iz Azerbajdžana možda i iz rana i nekih drugih zemalja. Po mom mišljenju, e, to je strategija koja će se koristiti u jugoistočnoj Europi. E, završno bih htio reći da sa stajališta e, energetske unije imamo malo točka, točaka Eh, u kojima eh, je usklađen sjeverni tok 2. Važno je također to da ako Evropska unija podupre eh, Sjeverni tok 2, to također znači da ako uzmete u obzir model izvoza Gazproma, koji se koncentrira na vanjska tržišta i Gazprom je pod pritiskom drugih dobavljača, on je pod pritiskom na domaćem tržištu, ali e, računa na, na ulaganja u tom velikom cjevovodu za Europu koje je ključno tržište. Mm, ako e, pritisak popusti u unutar e, Rusije, mm, s obzirom na monopol Gazproma, ne mislim da e, želite dovesti do neke blokade e, u sadašnjoj situaciji. Hvala. Hvala što ste se držali vremena. Idemo na trećeg stručnjaka, gospođu Sehota. E, imate 15 minuta. Dobar dan, dame i gospodo. Evo, sada ću vam pokazati moje izlaganje. Velika mi je čast što sam ovdje i što mogu govoriti kao treća u ovom izlaganju. Evo. Također bih htjela govoriti o Sjeverno toku 2, Sigurno već znate detalje projekta, kako je sve započelo. A znate koji su izazovi s kojima se susrećemo? To je dakle formalna suradnja između Gazproma i evropske strane. je, dakle utvrđivanje financiranja projekta, ali najveći izazov je dakle u europskom zakonodavstvu, primjenjuje li se ono na Sjeverni tok 2 ili postoji neki neregulatorni dakle stav prema tom projektu koji bi mogao utjecati. Potom su tu dakle specifičnosti ovog projekta politički dakle kontekst. To dakle postalo jasno nakon sukoba između Rusije i Ukrajine, potom tu su napetosti u odnosima Europske unije i Rusije, dakle i sigurnosni izazovi dakle u toj e, zoni, to je upravo kolega sada opisao. Međutim, ono što je s moje strane važno, vezano uz unutarnje izazove u Europskoj tu je Brexit jedan od tih čimbenika. Nameće se pitanje koji će biti dakle, utjecaj projekta. Kao što vidite, on već utječe na situaciju u Europi. Jedna od najvažnijih implikacija je da povećava kontroverze. Općenito govorit ću, tu imamo dvije, dvije skupine dakle, stajališta. Jedni su, jedno su oni koji se zalažu za projekte, to ste mogli čuti iz prezentacija kolega. Tu su dakle stajališta koje govore da je ovo komercijalni komercijalni projekt, govori se dakle o drživosti ovakve opskrbe plinom. Iz te perspektive, dakle, ovaj ruski plin je od ključne važnosti radi osiguranja stabilnosti opskrbe i oni također misle da bi tu cijena plina mogla biti niža i da bi suradnja sa ruskim partnerima dakle mogla donijeti konkretne ekonomske koristi za one povezane s ovim projektom. I ti dionici u odnosu prema e, Rusiji, dakle, zalažu se za normalizaciju, čak i poboljšanje odnosa. Potom imamo drugu stranu, za njih je riječ o političkom projektu koji će u kratkoročno i srednjoročno riješiti problem opskrbe, ali tu postoji veliki rizik e, za ovaj remetilački faktor i oni se e, služe dakle argumentom diversifikacije dakle ruskog plina to može dovesti do povećanja nesigurnosti nepredvidljivosti dakle u odnosima također su doživjeli ili nisu primjerice putem medija da su ove, da je ovakva vrsta opskrbe skupa. Ukoliko, naročito u kontekstu u kojem bi Gazprom imao dominantnu poziciju na tržištu, potom utjecaj na sigurnosnu politiku i ti dionici preferiraju zauzeti ovo oprezno stajalište, dakle kada je riječ o ovim vrsti odnosa s Rusijom, koji žele da ovakva vrsta, dakle, aranžmana ovisi o političkim elementima. I nadalje, ukoliko pogledate ovu kartu, možete vidjeti da je Europa doista podijeljena po pitanju Sjevernog toka dva plava boja, označava zemlje koje je podržavaju ovaj projekt. E, žuta boja označava one koji su protiv, a potom vidite ove osjenčane zemlje koje nisu sigurne u utjecaj sjevernog toka 2, dakle one tu oklijevaju ili su zbunjene, vide neke prednosti i mane poput Češke republike, tu dakle gospodarska korist povezana sa ovim ali pitanja vezana uz sigurnosnu situaciju. Tu su ove bijele zemlje, dakle, koje e, nisu pod utjecajem ovog projekta, odnosno odlučile su biti, dakle, izvan ovog, e, izvan ove sfere utjecaja. Vidite da Sjeverni tok dva već sada evo zbunjuje i da produbljuje podjele i čini je u slabijom. To je sada dosta važno u ovim osjetljivim vremenima i ova e, rasprava dakle dovodi u prvi plan postojeće kontroverze vezane uz e, izazove i ciljeve evropske sigurnosti opskrbe plinom. Tu je potom uloga i vrsta odnosa sa Rusijom vezano uz isporuku plina, te veza između plinskog tržišta i političkog e, konteksta. Kada je riječ o tržištima plina, već smo čuli nešto o tome. Dakle, to će povećati njemačku ulogu na europskom tržištu plina. To će ojačati jednu ulogu Gazproma na tržištu u Njemačkoj. Ne znam znate li, ali 2016. je ruska isporuka plinom porasla za 10% u Njemačkoj. I sada, dakle, isporučuju 50% plina koji se troši u Njemačkoj. Dakle, uloga na njemačkom tržištu, regionalnom tržištu će se povećati, dakle, jednako je sa skladištenjem tog plina, sa protokom, te brojke će se, povećati. To će dovesti do njegove veće snage na tržištu, te značajnije uloge u razvoju njemačkog regionalnog i europskog tržišta plinom. Potom mm, ovaj plinovod može značiti veći, dakle veću ulogu Eh, ruskog plina na europskom tržištu plina. Kao što vidite ovdje te brojke rastu, dakle riječ je o milijardama kubičnih metara. Vidite da je ovdje povećana kvota Gazproma. I imamo podatke dakle koji dolaze upravo od strane Gazproma koje daju ove projekcije. Dakle, to će smanjiti mogućnost diversifikacije u srednjoj i istočnoj Europi i promijenit će tokove, dakle i rute e, plina na području Europske unije, točnije u središnjem njenom dijelu i utjecati će na situaciju s tržištem plina u tim zemljama. To bi moglo dovesti do jačanja pozicije Gazproma u srednjoj i istočnoj Europi. Tu se postavlja pitanje kako će to imati utjecaja dakle na ovu istragu koju vrši Europska komisija vezano uz dominantnu poziciju na tržištu Gazproma. Dakle, kako će to utjecati na te istrage? Ovaj projekt će dakako utjecati i na ove vanjske odnose u opskrbi plina. Primarni cilj Sjevernog toka 2 je smanjiti plin iz Ukrajine, odnosno sasvim ga zaobići. To znači smanjiti ove volumene tranzita putem Ukrajine, dakle tamo smanjiti prihode i smanjiti ukrajinsku ulogu na europskom tržištu plina. To znači da bi ovaj sjeverni tok 2 mogao smanjiti utjecaj Ukrajine, narušiti tamošnju stabilnost kontekst je važan zato što je sada Ukrajina u, ratnom stanju i to bi dakle smanjilo njihovu pregovaračku poziciju u odnosima s Rusijom. Također bi se tu mogao smanjiti utjecaj dakle, Europske unije na području suradnje sa Ukrajinom dakle, u, u, u plinskim transakcijama to bi također moglo ugroziti evropsku sigurnost opskrbe, jer bi se smanjio ovaj broj dakle, e, kanala za opskrbu plinom. Također bi mogao narušiti povjerenje između Europske unije i Ukrajine, te vjerodostojnost Europske unije i Ukrajini. Također bi to se moglo odraziti na neke druge zemlje istočnog partnerstva. 2014. Uloga energetske zajednice je postala jasnija i to bi se dakle moglo narušiti. Također bi smanjilo vidljivost e, ciljeva europske politike u tom dijelu svijeta. I to bi učinilo Evropsku uniju slabijom. Sjeverni tok 2 bi također narušio plinske odnose sa Rusijom kao što znate, ti odnosi su napeti tu je i režim sankcije Europske unije prema Rusiji, a istovremeno bi narušilo dakle pitanje o diversifikacije opskrbe plinom. Trenutno je ruski izvoz plinom u EU stabilan i on raste pokazuje da ovo područje trgovine plinom nije pod utjecajem političkih problema i da Evropska unija nije bila učinkovita u ostvarenju svoje ciljeva diversifikacije. Evo dakle zaključci. Sjeverni tok 2 bi mogao narušiti brojne ciljeve energetske unije, to je diversifikacija dakle izvora, potom to pitanje je važno u središnjoj istočnoj Europi. tu se dakle traže barem tri neovisna izvora plina za svaku državu e, članicu, to je primjerice spomenjao potpredsjednik Ševčović, potom je to izazov e, za povećanje suradnje između e, država članica, za dakle, koheziju evropskih politika u odnosu na Rusiju. Također je tu riječ o provođenju strateškog partnerstva u suradnji s Ukrajinom te stvaranje energetske zajednice. Dakle, Sjeverni tok 2 sada donosi brojna pitanja uz Evropsku, koji su povezana sa Evropskom unijom. Dakle, kada pogledate koje su političke posljedice, nameće se pitanje kako bi trebao biti odnos između, između politika i stanja na tržištu plina. Dakle, Današnji globalni kontekst nije idealan, tržišta nisu u potpunosti integrirana, Brexit eh, će tu narušiti ravnotežu, eh, uvjeti za tržišnu utakmicu nisu savršeni, dionici se ponašaju oportunistički. Tu se nameće pitanje kako će biti uloga Europske unije u ovom projektu. Potom ovaj projekt nameće pitanja o zajedničkim ciljevima i interesima država članica kada je riječ o odnosima sa Rusijom i Ukrajinom. Dakle, ovo bi mogla biti prilika da se obnove dakle, definicije ovih ciljeva. Potom, ovo je pitanje povezano sa jedinstvom u Europskoj uniji, dakle, i kako bi se ovo moglo iskoristiti za prevazilaženje razlika. Dakle, možemo li ovdje u Europskoj uniji ovo iskoristiti kao priliku da produbimo međusobno razumijevanje i da obnovimo i pojačamo dakle suradnju i solidarnost u Europi. Hvala lijepa. Thank you so much to... Hvala lijepo nam, našim stručnjacima. A sad imamo vrijeme za raspravu i kolege koji su tražili riječ. Tuni Kelen a onda gospodin Balcitis. Hvala lijepo. Gospodine predsjedavajući, htio bih zahvaliti našim pre predavačima na zanimljivom i korisnom pristupu ovom problemu. Ali ja mislim da jedna od važnih stvari koju ne smemo propustiti, e, vidjeti je kontekst. Ne možemo se praviti da je Sjeverni tok 2 jedna samo pojedinačna privatna inicijativa Slušajući ove prezentacije imao sam osjećaj da mi kao politi e, mi političari često e, djelujemo kao slijepi slonovi pokušavajući pogoditi o čemu se zapravo radi, ali kao, kao političari ne bismo se smjeli, smjeli, smjeli samo usmjeriti na ekonomski ili samo na pravni aspekt. Mislim da trebamo gledati situaciju u cjelini. Zato zahvaljujem gospođi Strahota što je e, konačno izrekli tu potrebu da gledamo na tu stvar e, jedinstveno. Jer prije nekoliko godina kad je sve ovo pokrenuto, ja se sjećam sjećam se njemačke kancelarke koja je to nekako htjela preskočiti, a spomenula je e, cijeli taj projekt kao samo privatnu inicijativu gdje država nema ulogu, ali sad je jasno da, se, da imamo tu Gazprom koji je već godinama korišten kao glavni instrument ruske vanjske politike i mislim da je to važno jer je glavni aspekt o kojem se ovdje treba brinuti je pitanje sigurnosti. Situacija je postala puno riskantnija e, jer ruska mornarica pokušava uspostaviti kontrolu na Kaliningradu, a vi ste spomenuli da je ruska mornarica pokušavala ugroziti Litvu kad se ona pokušala spojiti sa Švedskom e, jednim konkurentskim e, projektom uspostave električne mreže. Isto tako mislim da je važno e, reći da će ovaj novi cjevovod pojačati, ojačati ulogu Gazproma na njemačkom tržištu i tržištu Europe. Pa mislim da mi trebamo, pa je moje pitanje, vidite li mogućnost da Rusija ne samo Eh, da ugrozi odnosno eh, ugrozi, ugrozi dopremu plina, odnosno prekineju za Europu i potpuno se slažem sa glavnom eh, porukom, a ta je da je Europska uloka treba jedinstvu, koordinaciju, jedinstven i realističan pristup kad se suočava s ovim izazovom. Hvala lijepo. Sljedeći govornik. Hvala lijepo. E, danas je već spomenuto, su spomenute mnoge stvari. E, želim se zahvaliti izlagateljima. E, čuli smo mnoge kontroverzne izjave o ovom političko opterećenom Gazprom projektu ja sam već sedam godina u Europskom parlamentu i mnogo sam se bavio ovim problemom. Postavlja se pitanje e, što smo napravili u proteklih nekoliko godina. Prvi je cilj e, bio od ukrajinske krize da smanjimo energetsku ovisnost o, o plinu. E, svi smo E, shvatili da je naša neovisnost od Rusije najvažniji element i da moramo e, diversificirati opskrbu. Međutim, e, rečeno je da je Gazprom projekt ekonomski projekt. To nije točno. Litva ima veliko iskustvo na tom području Šest godina smo plaćali 13% više cijene Rusiji jer nas je e, Rusija htjela politički kazniti. 2000. E, godine, na primjer. E, imali smo plinovod dužbu koja je e, opskrbljivala naše e, rafinerije nafte. Onda je to prodano Poljskoj, pa smo potpuno odsječeni e, od ruskih pošiljki onda je rečeno da će se e, naftni terminal graditi u Buntingu, pa ćemo e, tako biti energetski osigurani. To je dovelo do e, velikog negodovanja u Rusiji i čak je došlo do negodovanja nekih krugova u Litvi E, jasno nam je da su cijevo e, plinovodi jednako važni kao od atomske centrale jer e, osiguravaju energetsku neovisnost. S energijom možemo mm, energijom možemo opskrbljivati kućanstva. Plinovodi su vrlo važni za našu zemlju Vrlo je teško e, e, nadomjestiti plin drugim energentima. E, to uključuje restrukturiranje cijele energetske mreže. To moramo imati na umu. E, e, odbacivanje od poljske strane bilo opravdano, moramo pogledati još jednom sporazume s Rusijom, moramo e, ponovno ocijeniti naše perspektive. Hvala lijepo. Ja, ja ću preskočiti argumentaciju vezano za pitanja konkurencije i usmjerit ću se na pitanja politike, političke i sigurnosne prirode. prirode. Trebamo imati na umu da i prije nego što je krenula konstrukcija e, Sjevernog toka 1, koncept korištenja energetskih instrumenata kao instrumenta vanjske politike e, i bilo je jasno e, bilo jasno navedeno kao pristup u dokumentima Ruske federacije već 2006. Sjećam se i slušajući našeg, našeg prvog e, prezentera, sjećam se kad sam bila na službi u uredu premijera Buzeka prije 16 godina i davala sam podršku, e, davala sam tada podršku povezivanje sa e, instalacijama za plin u Norveškoj. I, a, to je kasnije e, napušteno od strane kasnijih vlada, a dana je, dana je prednost sjevernom toku a Poljska nije bila dovoljno snažna, a Baltičke su zemlje bile nove zemlje članice, i tada, pa trebamo imati na umu da smo i tada imali na umu europski projekt, ali je on bio e, napušten e, zbog toga što je prihvaćen koncept koji je uključivao Rusiju i ruske i ruske izvore. Očito je bilo da je Rus hoće stisnuti moju regiju, posebno Ukrajinu, Baltičke zemlje, a i moju zemlju. Jer smo tim postupkom postali manje, manje u mogućnosti da se odupremo cijeni. A ucjena se već dogodila i i čak nedavno vidjeli smo primjere takvih e, postupaka. Sjećam se isto tako rujna 2009. kad je Putin posjetio ove steplate u slučaju zapadnih zemalja. E, kancelarka Angela Merkel je bila tamo, ali određen broj vođa iz zemalja Istočne Europe i Putin je spriječio Poljsku, odnosno oduzeo joj mogućnost da se poveže sa ruskim, bilo otvoreno nam je tadašnji odbir, odbirno je, od, od, Kačinski, tadašnji naš premijer, odbio je taj koncept Julija Timošetko, koja je tada bila premijerka Ukrajine, napustila je taj sastanak, upravo zbog pozicije Rusije. Prema tome, od samog početka tu se radilo o isključivo političkom konceptu, a sada sjeverni tok dva još dalje pogoršava situaciju u mojoj regiji. Hvala vam. Gospodin sljedeći govornik. Hvala lijepo i hvala što ste organizirali ovo saslušanje. Moj komplimentu idu, vidu svim panelistima koji su nam, su nam na sveobuhvatan način prikazali situaciju. Za početak želim navesti e, jedan apel e, s parlamenta Ukrajine iz prošle godine, jer je to jedan važan politički dokument. Naši ukrajinski kolege Jasno su tada rekli prije svega da Ukrajina ostaje e, partner u transportu prirodnog plina pre Europskoj uniji. Nima potrebe za novim tokovima dobave. Isto tako jasno su rekli da Sjeverni tok 2 sa njihove i naše stajališta je ekonomski neopravdano ulaganje na štetu europskih potrošača. A treće su naglasili da izgradnja e, cjevovoda za plin koji zaobilaze Ukrajinu, to naglašavam, je akcija politički motivirana. I to je vizija gospodina Putina. Čak i prije već pet godina on je jasno rekao da, da do 2019. Ukrajina neće više biti tranzitna zemlja za ruski plin. A ono još, što je još gore je da je u tom smislu Europa postala Putinov partner. Od ono što nije, jer ono što nije postigao Sjeverni tok 1, postići će Sjeverni tok 2. Ja sam zovem e, Sjeverni tok 2 projektom ubojicom, jer ubija evropsku solidarnost, pravila o konkuriranju, našu regionalnu suradnju i zapravo ugrožava puno stvari na kojima je izgrađena velika ideja Europske energetske unije. I kad o svemu ovome e, razmišljamo, moramo priznati da ima ljudi, ljudi koji su europski političari, a potiču ovaj projekt i zapravo je to za gospodina Šredera sramota jer je taj koncept Šrederizma je nešto što se širi. To su među političa, evropske političare plaća Gazprom i ruska državna tvrtka koja radi protiv europske ujedinjenosti i solidarnosti. I mi moramo imenovati i osramotiti sve te pojedince koji ne rade za Europu nego za vlastite Čepove i za ostvarenje Putinovih ciljeva. A ozbiljno trebamo razumjeti što se događa. Ako gledate Gazprom i druge ruske državne kompanije, tko tu vodi igru bivši KGB-ovci. To je politički projekt. Moramo ga nazvati pravim imenom. Zato ja pitam što treba napraviti sa e strane Europske unije kako bismo napredovali u procjeni e, poštivanja europskih prava kad se radi konkurenciji i drugo kako može početi tako veliki projekt a da nije Europska komisija napravila e, procjenu učinka. Hvala vam. Hvala vam na ovim vrlo jasnim riječima. Sljedeći govornik Rebeka Hams. Hvala. Htjela bih početi sa jednom primjedba koju je dao gospodin Jun. Znači, izvan e, ovo naše rasprave ovaj projekt, da li taj projekt puno znači za ostvarenje sporazuma iz Pariza? Da li se od njega udaljava ili ne? To se isto tako odlučuje kad se govori o projektima ove veličine. Kad sam to rekla, sad bi se vratila na temu naše rasprave vezano za pitanje sigurnosti koji su povezani sa strategiju Gazproma i ja dijelim mišljenje nekih od kolega koji su već govorili nema, možemo vjerovati da e, nema razloga za vjerovanje da je ovaj Gazpromov projekt nekakav poklon Evropskoj uniji. Pročitala sam nedavno jedan članak u kojem gospodin Medvedev govori da ćemo dobiti ovu buduću infrastrukturu badave jer će Rusija pomoći energetskoj budućnosti Europske unije. Ja nisam spremna to, u to vjerovati kad gledam koje su vanjske aktivnosti već neko vrijeme koje poduzima Rusija. A bila uvjerena sam da je pravi odgovor ili barem u dijelu, dijelom odgovor na izazove koji nam, koje nam postavlja Putin i Rusija je je energetska unija, Europske unije. Za mene sve više e, ovaj projekt Sjeverni tok 2 kao i drugi veliki cjevovodi zapravo su u sukobu sa osnovnim idejama vezanim za veću diversifikaciju i veću neovisnost i veću sigurnost u području energetike, energetike u Europskoj uniji, što smo htjeli postići s tom velikom idejom Europske energetske unije. Pitanje je dakle da li ćemo još uvijek biti u poziciji da kao europski političari, ne samo u ovom domu, nego i s našim kolegama u nacionalnim državama, da se usprotivimo ovoj sve izraženijoj kontrovenziji vezano za Sjeverni tok 2 i da li ćemo moći postići veću razinu ujedinjenosti kad se radi o projektu Europske energetske unije. Nije to samo važno za Ukrajinu, nego i za sve nas. I da zaključim, jer ne želim da se Ukrajince uvijek e, vidi kao ljudi koji od nas nešto traže, reforma Naftagasa je jedan od velikih e, uspjeha Ukrajine upravo sada i Ukrajina je uspjela smanjiti e, potrošnju plina, što je isto tako dobar signal koji ukazuje da ne traže oni uvijek nešto od nas, nego i sudjeluju u, rješavanju izazova u području energetike na razini Europe. Hvala vam, hvala puno. Imamo još tri govornika gospodin Gala, gospodin Jurek i gospodin Kovi Mike. Gospodin Kovin Mike prvi ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Govorimo ovdje o učinku sjevernog toka na Evropsku zemlje, Evropsku uniju, na političke posljedice govorimo u sudbini Ukrajine, ali nitko se ne brine za jednu zemlju koja je najviše pod tim utjecajem, a to je Rusija. E, Lukašenko poku... E, a to je Bjelorusija, jer Lukašenko pokušava spasiti nezavisnost svoje zemlje, a Rusija ga pritišće jer su ljuti na njega, jer ta cjevovod između e, jer on koristi cjevovod da da stavi pritisak na Rusiju i Bjelorusija krade, krade plin iz tog cjevovoda koji prolazi njezinim teritorijem, a Rusija bi htjela ucijeniti gospodina Lukašenko. Nezavisnost Bjelorusije je jako važna za Poljsku. Ja volim Rusiju jer ja volim Rusiju, ali moja je ljubav u proporciji sa udaljenošću. Dakle, molim vas da uzmete u obzir i sudbinu Bjelorusije. Hvala vam puno. Hvala lijepo, Mihael Galan. Hvala lijepo. Pa već je gotovo sve rečeno. Moj problemčić je da se slažem sa onim što ste vi zaključili. Jedino bih bio volio imati i partnera koji ima drugačije mišljenja, bilo da je to osoba iz Gazproma ili iz neke ili iz, ili iz BASF-a kako bismo mogli provjeriti i koji su njihovi nama suprostavljeni argumenti i na taj način bi ja mogao biti još uvjereniji u svoje stajalište. Mislim da smo svi e, složni da nam je potrebna diversifikacija dobave, a isto tako želimo i povećati ponudu kako bi pale cijene kako bi potrošač mogao birati i kako bi cijene zbog veće ponude pale. Moje pitanje ide u dva smjera. Jedna stvar se odnosi na sve one susjede koje će sve te, sva ta tijela vlasti koja imaju mogućnost procijeniti i dodatno procijeniti utjecaj toga cjevovoda i tog projekta na njihov okoliš. Oni mogu ovaj projekt zaustaviti ili čak od, ili možda odgoditi pa će on postati još skuplji. A to je jedno pitanje, a drugo je da li je do ovog projekta stvarno došlo i, i ne bi li se to moglo e, plin tada prevoziti i dalje na istočnu stranu do onih zemalja naših članica koje trebaju taj plin. Kad budemo povezani sa cjevovodima Rusi više neće moći kontrolirati kad se plin koji je isporučen Europi doda drugi, proda drugi ili treći put tu možda Rusi imaju mogućnost određenog izbjegavanja e, našeg utjecaja, ali ne do finalne destinacije. Jasno želim reći, njemačka vlada je spomenuta ovdje nekoliko puta i jasno tu postoji podjela, moram reći, među strankama. Gospodin Šreder i njegovi saveznici jako zastupaju i za taj projekt su, a moji su više protiv i vide probleme, pa je kompromis da se to prikaže kao privatni projekt, iako naravno svak zna da Gazprom je državna firma, a Ruske federacija nije privatno poduzeće i tu su političke, politički elementi jednako važni kao ekonomski. Nadam se, želio bih da konačno dođemo e, u poziciju da možemo zaustaviti taj projekt kako ne bismo povećali utjecaj Rusije na naše energetsko tržište. Hvala vam lijepa. Hvala gospodin Gare i kao e, njemački kršćanski demokrat mogu se samo potpuno složiti s onim što ste rekli Marek Jurek. Hvala lijepo. E, Sjeverni tok 2 je zapravo paradoksan e, poduhvat. Mi u Europi sada sve više čujemo kako se govori o populizmu i nacionalizmu ali to je, ovo je zapravo spomenik nacionalnom egoizmu. Ruski interes u, nisu zainteresirani za našu sudbinu, niti za našu e, e opskrbu energijom. Ovdje se radi zapravo samo o financijskim interesima, a ne o široj e, perspektivi. To je primjer populizma pitanje koristi se tu gleda vrlo usko. Sjeverni tok 2 je također primjer e, nemoći evropskih institucija. Mi smo nametnuli Rusiji sankcije, ali te sankcije naravno mogu biti i bolno za evropsku elitu. One neće mnogo učiniti za stratešku politiku Rusije. E, tu se radi o izvozu energije kao primjer političkog utjecaja. E, sankcije nisu tu bolne za ruske interese. Ako ako ne zaustavimo taj projekt. Taj projekt koji predstavlja ruske strateške interese. E, gledamo političku nemoć Evropske unije. To e, je e, rekao upravo i gospodin Galer. Već mnogo godina je CDO protiv Sjevernog toka 2. Ali a ipak e, se taj tok dalje gradi. Radi se o evropskoj solidarnosti I, ili ćemo zaustaviti taj projekt i biti solidarni ili ne možemo govoriti o jedinstvu i solidarnosti. Hvala. Thank you, Hvala lijepa. Gospodin Jurek ima riječ. On je tražio e, riječ, ali ga nema tu. E, sada predlažem da naša tri stručnjaka odgovore na pitanja i primjedbe. E, možemo početi obratnim redom, pa ćemo prvo zamoliti damu da uzme riječ. E, I na kraju gospodina Goltao. možemo završiti sastanak u 12 i 15 minuta. Svaki od vas ima 5 minuta. Hvala vam lijepa na svim komentarima i pitanjima. Sjećam se dva izravna pitanja od e, strane gospodina Galera. Jedno je bi se, u jednom se radilo o opcijama i instrumentima lokalnih vlasti da zaustave ili odgode e, Sjeverni tok 2. Koliko sam shvatila iz e, informacija, E, pravne mogućnosti leže u danskim rukama jer e, sjeverni tok prolazi njihovim teritorijem. Ako to e, točno čitam, da, Danci, a i, druge skandinavske zemlje nisu spremne da koriste tu pravnu kartu. Ne žele politizirati E, individualne odnose sa Rusijom. U danskom slučaju, ako grešim, molim da me ispravite, e, to je e, zajednički interes sa Rusijom i povezan je sa Arktikom. Ako sjeverni tok dva bude izgrađen, može li se pre, prenijeti na europska tržišta kako bi bio koristan za srednju i istočnu Europu. To je škakljivo pitanje. Ne možemo reći e, da imamo dugačko iskustvo sa sjevernim tokom 1. E, ne znamo što će biti dugoročno sa cijenama plina, a isto tako moramo gledati i Ukrajinu. Ne možemo razliko, ne možemo razlikovati utjecaj Sjevernog toka 1 i drugih tokova. E, koje su zabrinotosti u Europi? Interkonektori koji e, omogućavaju diverzifikaciju a to ne znači samo konkurenciju ruskog i ruskog plina, već i drugih konkurenata. Hoćemo li imati e, e, samo ruski e, plin ili ćemo imati i neke druge izvore? E, tu imamo velike upitnike. ako se ta infrastruktura ne izgradi, onda bi E, naškodilo, to bi naškodilo konkurenciji dugoročno gledano. Ono što trebamo jeste ocjena učinka. Mogući utjecaj tog projekta na konkurenciju i diversifikaciju u istočnoj i srednjoj Europi. Koji bi to e, utjeca imalo na povećani pristup e, direktnog e, dobavljača tržištima? Analiza ranijih instanci je također važna, to je rekao gospodin iz Litve. Važna su ranija iskustva gdje je Rusija se miješala u političke e, poslove e, drugih zemalja, na primjer Litve. E, mislim da je to zaista potrebno. Projekt Sjeverni tok napreduje. A, a mogao bi poboljšati odnose između Europske unije i Rusije. To bi omogućilo bilateralne posjete, e, kontakte između poduzeća i tako dalje. To je kontroverzno. Evo, toliko sam željela reći. Thank you, Ms. Ah, hvala, gospođa Stohota. Molim drugog govornika, gospodina De Jonga. Hvala eh, predsjedniče. Eh, htio bih odgovoriti na pitanje gospodina De Jonga i, i gospodina Valsitisa. Pitanje je bilo koji pritisak bi Gazprom mogao vršiti na Njemačku ne moramo se vraćati u povijest da bismo shvatili kakav bi to pritisak bio. Ako vi gledate što se dogodilo uh, uh, u, Poljskoj, Slovačkoj i Mađarskoj uh, u vezi s Ukrajinom i Gazpromom, politički pritisak je vršen na te zemlje i Mađarska je prestala sa svojim pošiljkama Ukrajini. Vidite takvu vrstu elemenata koji se javljaju na važnim e, sastancima gdje se govori o sankcijama, na sastancima vijeća, na primjer a idemo sada dalje. E, gospodin Positis je e, govorio o tome što smo učinili mm, na unutarnjem e, tržištu, kakve su interkonekcije. To ovisi o tome odakle plin dolazi. Na kraju dana Interoperabilnost unutarnjeg tržišta se znatno povećala i to povećava internu otpornost. Cilj je bio da smanjimo ovisnost o, ruskom plinu. U ono što je učinimo, učinjeno u energetskoj uniji vam kaže sve. Moramo ići dalje. Moramo graditi e, internu infrastrukturu. E, to se mora dogovoriti na političkoj razini. Pitanje e, gospodina Ostrevićijusa. Ne vidim što sam tu načrčkao. Što možemo učiniti da ocjenimo usklađivanje e, ili usklađenost sa zakonima o tržišnom natjecanju? cjevovod prolazi teritorijem e, nekoliko e, EU zemalja i tu i teritorijalnim vodama Europske unije. Ako gledate odrobe zakona o tržišnom natjecanju, E, ako gledate ko je vlasnik cjevovoda, onda mi je jasno da e, se oni ne drže odredbi i ne bi trebalo biti teško da se to razriješi. Da li će Evropska unija e, koristiti e, postupke davanja dozvola ili okolišne aspekte? E, Evropska unija e, i neke druge zemlje ne žele politizirati taj e, cijelu situaciju. Ocjena učinka od strana komisije, to ne shvaćam. Projekt ove veličine sa tim posljedicama, okolišnim, političkim, sigurnosnim i tako dalje, to nema sumnje da trebamo ocjenu učinka. E, to trebamo svi imati na umu. E, pitanje gospođe Harms. Potpuno se slažem da je reforma nafta gaza nešto pozitivno. U biti sami Ukrajinci e, imaju zadnji ključ u rješavanju ove zbrke. E, sada je rasprava završena o tome da li Sjeverni tok 2 ima smisla u komercijalnom pogledu. E, možemo li i jesmo li u stanju se složiti sa energetskom unijom u kontekstu Evropske unije i u kontekstu nacionalnih e, e, uprava. Ako imamo takvu ocjenu učinka, onda će biti jasno e, kakve će učinke imati Sjeverni tok 2. Preporučio bih stoga da se to dogodi i to bi stvarno pomoglo u našoj mogućnosti da donosimo dobre odlike u vezi sa Sjevernim tokom 2. Mislim da je to sve što sam htio reći. Hvala lijepa. E, gospodin Goltao ima riječ. Hvala na pitanjima. Mislim da je neosporno i neosporivo da je energetika e, dio e, vanjske politike Rusije. To je njihova opća velika strategija E, ja ne bih e, ništa rekao protiv toga. Pitanje je međutim, i to je ovdje primjećeno, e, što raditi, kako djelovati u tom pogledu. Moj je odgovor jednostavan. Moj bi odgovor bio nemojte igrati igru u kojoj niste dobri. Evropska unija može mnogo toga raditi, ali nema tenkove i rakete. Eh, ona igra u kojoj je Evropska unija dobra je eh, tržišna igra. To je igra koja eh, depolitizira molekule. Ona sili Gazprom jer Gazprom treba to tržište više od jednog drugog tržišta. 178 milijuna kubika je izvezeno u Europu. Kina je e, vrlo udaljena i to nikamo ne e, vodi. Gazprom treba to tržište i e, jako ga treba. I, to Evropska unija može iskoristiti. Kako? Ono što je uvijek radila – mora graditi infrastrukturu koja povezuje interna tržišta, mora imati hardver za tu infrastrukturu kako bi e, omogućila više ulaznih točaka, više energije, više... Mm, e, mi imamo velike kapacitete za LNG. E, e Trebamo to koristiti. Zašto to ne radimo? E, zato jer tržišta i e, e, cijene ne govore da je LNG konkurentan. Međutim, to se može promijeniti. Moramo osigurati da molekule koje dolaze u ovaj bazen nisu ruske molekule. A onda imamo i softver. Moramo osigurati E, da se zakoni o tržišnom natjecanju primjenjuju, da imamo regulatorna tijela koja djeluje. E, e, I Gazprom i NG svi moraju slijediti te propise. Svi moramo uvesti taj softver i poštivati propise a to nije uvijek slučaj u istočnoj Europi. Mnoge zemlje tamo e, zaostaju u uvođenje, uvođenju regulatornog okvira kad e, o osiguravanju da postoji konkurencija kako bi tržišta djelovala. E, moramo imati dakle i hardware i software kako bismo povećali naš bazen, energetski bazen i tako kontrirali Gazpromu. Hvala lijepa. E, dame i gospodo, došli smo do kraja e, ovog javnog saslušanja. Mislim da je to bila vrlo dobra ideja da smo to organizirali. Imaćemo... imat ćemo Imali smo e, dakle raspravu o Sjevernom toku 2 i geopolitičkim implikacijama. ćemo se u tri sata za e, točku 13. Tamo ćemo imati e, u četirikve u, u, u Hvala vam što ste došli u Brisel. Vidimo se u tri sata.